drugom uredbe e, dobio sam od e, odbora FAM zahtjev za savjetovanje sa gospodarskim i socijalnim odborom e, vezano za izvješće o inicijativi o, situaciji žena sa invaliditetom. Ako u 24 sata nikakav, nikakav klub zastupnika ne, se ne protivi tome, onda će taj zahtjev biti stavljen na glasovanje. Želio bih vas informirati da u srijedu ću pospisati zajedno sa predsjednikom